i prelazimo na objašnjenje glasanja. Merci beaucoup. Ah, grazie. Ce ne sono 23. Ah,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 Per favore, gli onorevoli parlamentari che Molim eh, kolege zastupnike koji ne žele biti na objašnjenju glasova da izađu iz dvorane. Najprije objašnjenja glasanja eh, za izvješće o Streviciju. Na jednu minutu dajem riječ kolegi Mamikinsu. Onorevole Mamikins.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 pomogne da uđu u Europsku uniju, već i zato što im omogućuje da naprave važne reforme Društvo će imati povjerenja u njih, moće napraviti važne izmjene, a isto tako će se moći pozivati na zahtjeve Europske unije. Ja se sjećam kada je takva situacija bila prije 15 godina u Latviji. Moramo čekati, ljudi ne mogu dovijeka čekati. Na kraju se moraju vidjeti neki rezultati. Europska unija treba za njih biti privlačan cilj. Ako budu imali da osjećaj da ga neće moći ostvariti, to će biti veliko razočaranje. Moramo se obratiti euroskepticima. Ja sam izvjestitelj o Gruziji i mislim da ćemo o tome govoriti i u prosincu. Pozivam sada E, da oni zastupnici koji ne žele slušati objašnjenje glasanja izađu iz dvorane. Alla parola onorevole Pospisil per un minuto. pane Kolega Pospisil na jednu minutu. Hvala, gospodine predsjedatelju. Bilo mi je iznimno drago što sam danas glasovao za sporazum o pridruživanju s Moldovom. Dolazim iz Češke i još se dobro sjećam koliko takav sporazum može pomoći. Kao prvo to može osnažiti trgovinske odnose, a bitna je isto, bitan je isto tako i politički kontekst. To jasno pokazuje da je Moldova sada na putu prema Europskoj uniji, može gledati naprijed prema Europskoj uniji i ne mora se oslanjati na približavanje istoku, odnosno Rusiji. U budućnosti bismo trebali osnažiti raspravu. Ja sam bio ministar pravosuđa u Češkoj i u tom svojstvu sam pregovarao s kolegama iz Moldove o reformi njihovog pravosudnog sustava. Moramo ih podržati u tome, u izgradnji vladavine prava i izgradnji institucija. To bi trebala biti jedna sveobuhvatna pomoć i čestitam Moldovi na eh, današnjem eh, događaju. Kolega Bogović na jednu minutu. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja sam također eh, sa zadovoljstvom pratio zaključenje ovog sporazuma. Ja dolazim iz Slovenije kao i druge kolege se sjećam još razdoblja kada smo mi bili na putu u Europskoj uniji. Ja ću isto tako rado podržavati e, i ovaj poseban režim e, vezano s povrće za Moldovu i mi to podržavamo u odboru za poljoprivredu. Ja sam i sam vočar, poljoprivrednik i znam koliko je bitna slobodna trgovina, koliko je to bitno za ljude i za njihov prosperitet. Kada razgovaramo sada danas o Moldovi, onda nismo govorili o tome hoće li Europska unija ili Rusija kolonizirati Moldovu. Ne. Govorili smo danas o tome hoće li ljudi imati bolji život i zbog toga sam podržao ovaj sporazum o pridruživanju. Riječ ima kolega Čirija, međutim čini mi se da nije tu, pa onda dajem riječ kolegi Hananu na jednu minutu. Hvala predsjedatelju. Svaka zemlja koja na granicu s Rusijom je osjetila Putinov revanšizam, ponekad u području nafte ili plina, a u slučaju Gruzije, Moldove i Besarabije i u vidu vojne okupacije. Način na koji je Zapad odgovorio, posebno Evropska unija, zapravo je bio nekakav srednji put, što je šteta. Kada je Putin dao ponudu Euroazijske carinske unije od Vladivostoka, do druge strane, mogli smo naprosto odlučiti da podržimo države na njezinim granicama. Međutim, morali smo imati nekakav plan, jer ljudi plaćaju cijenu za to. La parola onorevole Morvai. Kolegica Morva ima riječ. Hvala, uvaženi kolege. Ja nisam glasovala za sporazum o pridruživanju i nisam voljna glasovati za novu fazu kolonizacije i dobivanje tržišta za multinacionalne kompanije. Nisam za to. Šokiralo me da je kolega iz Transilvanije, kolega Mađar, za to, budući da smatra da bi to moglo biti dobro rješenje za Ujedinjenu Europu i da je Ujedinjena Europa rješenje za nacionalne zajednice. Nisam mogla postaviti pitanje u sklopu postupka plavo kartona, međutim sada je trenutak da kažem njemu i svima ostalima da to nije točno i to nije pravo rješenje. Da je to rješenje, onda bismo imali autonomiju Transilvaniji, pravo na samoodređenje. Ujedinjena Europa nije u stanju riješiti nikakve probleme, niti je kriza u Slovačkoj uspješno riješena. E, tijekom pregovora sa Srbijom nismo uspjeli postići pravo na samoodređenje Vojvodine, a kada je riječ o Ukrajini, nikada se nije spominjalo pravo na samoodređenje mađarske manjine u toj zemlji. Gospodine predsjedavajući, moja stranka i moj klub zastupnika se suprotstavio ovom amandmanu i daljnjem širenju Moldove i približavanju Europskoj uniji. Jasno smo dali do znanja da Europska unija još jedanput nastupa kao agresivna kolonijalna sila, kao i one zemlje uključujući i moju koje su donijele odluku da moramo imati ekonomsku kontrolu nad zemljama koje su u našoj sferi interesa. Isto tako Europska unija želi se pobrinuti da ima kontrolu nad Moldovom i na taj način se ponašaju kao mala djeca. E, pokušavaju, zadirkuju Rusiju koja također želi imati interes u tom, čija je to također interesna sfera. Ima nekih u ovoj vječnici koji smatraju da ako se Rusija napadne na ovaj na način da će se ublažiti neki grijesi iz prošlosti. Međutim, to nije mudra diplomatska politika, no čovjek ne može niti očekivati da se Evropska unija razumno ponaša. A sada prelazimo na preporuku o sporazumu o, pridruživanju između Evropske unije i Moldove. Kolega Hanan ima riječ. Ne, e, kolega Đinji će se javiti za riječ. Hvala. Sporazum o pridruživanju je korak dalje, korak manje od punog, punopravnog članstva u Europskoj uniji. S obzirom na daljnji razvoj događaja u odnosima između Rusije i Zapada, posebno odnosima s Europskom unijom, a da ne spominjem humanitarnu i vojnu krizu koje smo svjedoci u Ukrajini, bitno je spomenuti da svi uključeni akteri moraju pametno postupiti u ovoj situaciji. Potpisivanje sporazuma o pridruživanju s Moldovom, posebno što se tiče Pridnjestrovlja, moglo bi dodatno produbiti krizu. Iz tog razloga smo mi glasovali protiv. La parola, Frunzulika, per un minuto na jednu minutu. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja u velikoj mjeri podržavam potpisivanje sporazuma o pridruživanju između Moldove i Europske unije. To je važan korak naprijed na putu i ponovnoj integraciji Moldove u Europskoj uniji. Geografski i kulturno Moldova je bila sastavni dio jugoistočne Europe, a sada politički i geostrateški Možemo reći da se Moldova vraća u Europu, e, tamo gdje pripada, a građani Republike Moldove imat će koristi od ovog sporazuma o pridruživanju. Dame i gospodo, građani Republike Moldove trebaju i zaslužuju našu potporu i potporu Europske unije. Hvala. Prelazimo sada na prijedlog rezolucije o mirovnom procesu u Sjevernoj Irskoj. E, je li kolegica Anderson ovdje? Ne. kolega Karti na jednu minutu. Ja sam glasovao za rezoluciju o mirovnom procesu u Irskoj, u Sjevernoj Irskoj. Htio bih ovom prilikom zahvaliti zastupnicima što su usvojili ovu rezoluciju e, tako širokom, tako velikom potporom glasova. Ja dolazim iz jednog grada na južnoj, e, uz južnu granicu i znam da i moji birači znaju kolika je šteta nanesena zbog podjele, zbog sukoba i koliko je života izgubljeno. Izgubljen je jedan naraštaj zbog sukoba do kojeg je došlo u našoj zemlji. No isto tako je bilo i poteškoća zbog činjenice da sada imamo dvije valute, dva porezna sustava i dva zdravstvena sustava koji paralelno funkcioniraju. Ja bih htio zatražiti potporu ovoga parlamenta i Europske unije kako bismo mogli izgraditi gospodarstvo u Sjevernoj Iskoj kako bismo mogli podržati e, nastavak vrlo uspješnog mirovnog procesa. Kolega Bojlan ima riječ. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja bih također htjela iskoristiti ovu priliku da zahvalim parlamentu što je podržao ovu rezoluciju. Ja sam glasovala za ovo izvješće o mirovnom procesu u Sjevernoj Irskoj. Mislim da ova široka potpora svjedoči o međunarodnoj potpori da se prevlada jaz i e, da se premosti zastoj u ovom mirovnom procesu. Kao zastupnica i članica odbora za zapošljavanje bilo mi je iznimno drago što se posebno stavio naglasak za potrebu za dodatnim gospodarskim e, napretkom kako bi se konsolidirao mirovni proces. To je posebno značajno s obzirom da konzervativna vlada pokušava nametnuti rezove e, na, koji se odnose na sve građane Sjeverne Irske. Mi branimo i stojimo uz radničku klasu u Sjevernoj Irskoj i ne slažemo se sa smanjivanjem e, određenih naknada za invaliditet i tako dalje i pozivam sve da, se, da nam se priduže u tome. Thank you, Mr. Deputy Speaker. Hvala gospodine predsjedavajući. Prije nekoliko tjedana je predsjednik Šulc rekao da je ovaj mirovni proces veliko postignuće Europske unije. U redu, što god želiš reći Martine. Da, to jest jedno veliko postignuće. Nitko se ne želi vratiti e, u fazu nasilja. I ja sam e, također svjedočio tome. Međutim, postoji jedna demokratska kriza. Mi smo stvorili sustav u kojemu gotovo sve stranke dolaze na vlast. E, one pokušavaju dobiti potporu za svoje funkcije, a što se tiče ovih rezova, e, BDP u Sjevernoj Irskoj, dakle oni koliko e, rashodi države su 71%, E, svi znamo kao demokratski izabrani političari da je oporba ono što nas tjera da radimo dalje i bolje. I dok ne postignemo punu demokratizaciju i dok e, oporba ne bude uključena u Stormontu ne možemo ovu državu nazivati potpuno demokratskom. Kolega Šogor ima riječ. Hvala. Hvala. Mirovni proces u Sjevernoj Irskoj usprkos ovoga nedavnog zastoja uistinu može poslužiti kao primjer. Stranke i dalje moraju raditi na konstruktivan način, no pregovaranje o samom miru može biti primjer drugim, drugim zajednicama. Europa se mora uključiti u mirovni proces, no isto tako i u prevenciju sukoba. To je nešto na što treba staviti naglasak. U državama članicama Europske unije, ali i na Zapadnom Balkanu, Balkanu postoji čitav niz problema zbog e, neriješenih problema među zajednicama i na to treba dati odgovor. Europska unija imala ključnu ulogu u izgradnji sigurnog i stabilnog društva u Sjevernoj Iskoj, a rezultat toga pokazuje da bi Europska unija trebala nastaviti pratiti sukobe među pojedinim narodima e, i na granicama među zemljama kandidatima, ali isto tako i u samim državama članicama. Trebali bismo igrati aktivnu ulogu u korigiranju tih sukoba. Hvala gospodine predsjedavajući. Htio bih iskoristiti ovu priliku da dam obrazloženje svog glasovanja. Mi smo glasovali protiv ovog prijedloga rezolucije iz nekoliko razloga. E, spominjanje e, žrtava nasilja i amandmani koji idu u tom smislu kako bi se i izbjegavanje e, kažnjavanja su naši argumenti da glasujemo protiv. Bilo je nekih e, komentara gdje su se povlačile paralele između Sjeverne Iske i Baskije. U Sjevernoj Iskoj je postojao oružani sukob u koji su bile uključene obje strane, a u Baskiji je taj sukob jednostran, dakle teroristička skupina ETA je prozročila na tisuće žrtava i oni još uvijek odbijaju predati oružje i surađivati kako bi se riješilo 300 ubojstava koja još uvijek nisu riješena. Hvala. Kelly, you the floor. Gospodine Kelly, izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući kao i kolege. Također pozdravljam rezultat današnjeg glasovanja i jučerašnju raspravu. Naravno, podržao sam čitav postupak i drago mi je što je Europski parlament zajedno sa Europskom unijom spreman podržati mirovni proces u Sjevernoj Irskoj. Također želim čestitati na postignutom napretku. Nadam se da ćemo moći nastaviti na tom putu i da ćemo osnažiti taj proces i u budućnosti. Što se tiče usmenih amandmana koji su predloženi, Shvaćam e, koja je bila namjera jučer. Međutim, e, mi smo već prije uzeli riječ i rekli smo da nećemo prihvatiti nikakve reforme. Jer to ima veze samo sa Sjevernom Irskom. To se odnosi samo na njih, a ne na druga područja. No možda bi i neka druga područja mogla uzeti to kao primjer u budućnosti. Kolega Najte, sljedeći govornik. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedavajući. Ja dolazim iz Baskije. Moj otac je radio u Baskiji. Njemu su prijetili smrću zato što nije htio isplaćivati e, mito terorističkoj organizaciji. Iako sam doživio e, taj terorizam, smatram da je Sjeverna Irska primjer za druge zemlje. Ovaj e, prijedlog usmenog amandmana je proveden na nepravilan način. Taj usmeni amandman je uložila jedna kolegica i njena sesta jest poginula u tom e, sukobu i to bi nas trebalo navesti na to da ipak, da smo ga ipak trebali prihvatiti. Ne možemo prihvatiti da se ovdje ne govori o žrtvama. u načelu ovdje se ponašamo jednako prema kriminalcima i prema žrtvama. Ne možemo imati takav jednak pristup, tu manjka poštovanja i to jednostavno nije prihvatljivo. U Baski je također bilo sukoba sa onima koji nisu tako razmišljali kao teroristi i oni su poginuli. Prelazimo na prijedrog rezolucije o situaciji na, e, odnosno aktivnostima Turske u situaciji na Cipru u ekonomskoj zoni. Kolega Bogović. Hvala vam lijepa. S velikim e, veseljem sam podržao rezoluciju o Republici Cipru. Naime, ovaj smo se tjedan bavili i sa zasjedanjem e, miješanog parlamentarnog odbora e, koji se bavio temom približavanja Turske Europskoj uniji. I u našem odboru smo mnogo o tome raspravljali, a ja se zalažem za mir, ja se zalažem za normalizaciju odnosa između Turske i Republike Cipar, te isto tako za normalizaciju odnosa između zajednice na samom otoku. Nadam se da će se uskoro naći dugoročno rješenje te da će to riješiti napetu situaciju u tom dijelu Europe. Imamo također i probleme u Iraku, u Siriji i zbog toga je bitno da analiziramo ove odnose. Hvala. Gospodin Anan, predam vam riječ. Vi ste mnogo puta nas govorili. Hvala vam, gospodine potpredsjedniče. Početkom 90 su obje stranke u Cipru bile skoro tik do sporazuma. E, to je bio jedan moravni, mirovni sporazum. E, ciparski Turci su htjeli odustati od jednog dijela e, svojih područja kako bi se smatrali jednakim stranama u jednom bilateralnom dogovoru. Europska unija je zatim zasmetala tom procesu jer je unilateralno objavila da je cijeli otok pod jurisdikcijom e, ciparskih Grka. E, na taj način je propala prilika za, mirovni, za mirovno rješenje ovog sukoba. Nisu e, sami Cipani ti koji su doveli do tih sukoba, nego Europska unija svojim unilateralnim pristupom. Jedna strana glasuje protiv priznavanja E, Cipra, druga strana glasuje e, za priznavanje Cipra i ona je bila nagrađivana. Radi se o Turskoj, o jednom, jednom strateškom partneru koja je e, državi koja se borila protiv bolševizma, koja se bolji su tako protiv džihadista i to nije nikakav način na koji se postupa sa jednom savezničkom državom. Hvala gospodin Zadadil, predajem vam riječ. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Moram reći da žalim s današnjim odobrenjem Europskog parlamenta ovog izvješća. Mislim da je ono jednostrano, neuravnoteženo, te da neće na pozitivan način doprinijeti rješenju ovog vrlo osjetljivog pitanja. Što više, možda će dovesti do situacije u kojoj će Turska zaustaviti bilo kakve napore e, u smislu bilateralnih razgovora. I stoga moram reći da u ime predsjednika e, Europske udruge konzervativaca i reformista, Kluba za Cera unutar kojeg je i e, glavna turska stranka, e, AKP jedna od stranaka u našoj obitelji, nisam podržao ovo izvješće i glasovao sam negativno. Hvala. Prelazimo sada na e, glase, objašnjenje glasova o objašnjavanju situacije u, na jugu Sudana. Gospodine Hanan. Hvala vam. Svijet se širi na sve više i više država. Dijeli se na više više država od e, velikih e, carstava e, se sada raspršuje. Jedan od takvih primjera i Južni Sudan. Sve se to događa na drugim kontinentima osim na ovom. Tu se ide u suprotnom smjeru, ide se o centralizaciji, ide se o tome da mala i udaljenija elita preuzima svu vlast. Na vaše razmišljanje ostavljam ovu ideju da je to možda povezano sa činjenicom da sada živimo na jednom kontinentu na zemlji koja ne doživljava nikakav gospodarski rast. Svaki drugi kontinent se vratio natrag e, nakon ove krize, a mi u Europi i Europskoj uniji posebice stojimo sada na rubu treće recesije u šest godina. Zašto? Zato što smo preuzeli sve više moći e, od lokalnih ljudi, centralizirali smo tu moć sa jednom moćnom elitom u Briselu. Mi smo stoga jedino mjesto na svijetu koje zaostaje. La parola all'onorevole eh, riječ kolegi na jednu minutu. Hvala. Htjela sam eh, jednostavno ojačati to što sam pozitivno glasala na ovu temu. Kao što smo jučer eh, vidjeli za vrijeme rasprave, situacija na jugu Sudanu, u Južnom Sudanu je zaista dramatična nisu e, prestale borbe, a novinari smatraju da ima otprilike jedan milijun ljudi koji će još više se naći u klopki kada počne sezona kiša i oni će biti u e, prihvatnim logorima. Velik broj ljudi je sada prihvaćen u Etiopiji i oni će vjerojatno živjeti u pravoj humanitarnoj katastrofi jer e, primaju i ovise o e, pomoći u hrani Ujedinjenih naroda. Moramo zaista učiniti sve kako bi Ujedinjeni narodi vrlo jasno poduprli da se e, ostvari ono što želimo. I moramo stalno to imati na, temu, na temi dnevnog reda. Hvala. Zastupnik Kenji. Predsjedniče, ovom rezolucijom parlament zaista šalje jak apel međunarodnoj zajednici mora se naći e, način da se razriješi situacija na, u Južnom Sudanu. Nakon e, dvi, 20 godina borbi u Sudanu u e, srpnju 2011. godine osnovan je nezavisni Južni Sudan. Međutim, već osnivanjem te države u e, zametku su bili novi sukobi. Situacija je zaista problematična, djeca ne ide u škole, a situacija je strašna s izbjeglicama. Iz tog razloga zaista moramo u međunarodnoj zajednici dati mandat da svi strane u sukobu e, se nađu i riješe taj sukob. Mnogi su u taj sukob uvučeni a vrlo je važno da građansko društvo sudjeluje u cijelosti u mirovnom procesu, uključujući i žene koje mogu tamo igrati bitnu ulogu. Dakle, treba osim toga međunarodni embargo koji postoji, ali oružje i dalje prističe u tu regiju. Treba poštivati ljudska prava e, građana Sudana i osim toga traži se da Južni Sudan e, potpiše sporazum iz Kotonua i uđe u zemlje AKP-a. Hvala, a sada riječ dajem gospodinu Keliju koji će danas biti posljednji govori. Zadnji, ali nadam se ne posljednji. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Kao i govornik e, koji govorio prije mene, želim vas pohvaliti na dobro obavljanju vašeg posla kao e, predsjedavajućeg današnje rasprave. Također bih htio reći da sam e, s veseljem podržao ovo izvješće i mislim da je točno da učinimo sve što možemo kao parlament kako bismo pružili što više podrške narodu u Južnom Sudanu. Prije tri godine kada je ova zemlja dobila neovisnost, mnogi su mislili da pred njima stoji predivna budućnost, no zapravo je bilo i mnogi drugi koji su bili zabrinuti, koji su smatrali da će im biti vrlo teško surađivati s drugom stranom. I upravo je to ono što se dogodilo. Stoga mi pozivamo vlasti u Južnom Sudanu da zaborave na svoje razlike, da koriste ovo bogatstvo resursa koje imaju kako bi izgradili bolji život za svoje građane. I stoga moram reći da mi je vrlo drago što sam dao podršku ovom izveću još jednom. Vam želim zahvaliti na izvrsnom radu kojeg ste obavili danas. Hvala vam. Hvala puno, gospodine Kelly. Danas će se zapisnik podastati na odobravanje na sljedećom plenarnom e, zasjedanju. Ovim e, prekidam e, zasjedanje Europskog parlamenta, završava se ova sjednica.